Madame la Présidente, Bonjour, mes Dobar dan, dragi kolege, dobar dan. Nastavljamo sa sjednicom. E, prvo priopćenje, zapisnik s jučerašnje sjednice e, je e, raspoloživ. Ima li primjedbi? Nema ih. Samim time se zapisnik odobrava. Započet ćemo sa točkom